Ladies and gentlemen, it's already... Uh, Dame i gospodo, već je 15 sati i 12 minuta, pa mislim da bismo trebali započeti s našim sastankom. Molim vas, sjednite. I'll give you additional couple seconds. Daću vam još nekoliko sekundi da sjednete. Thank you very much. Our chairman... Hvala vam lijepa. Naš predsjednik gospodin Kadek nas je obavijestio o tome da ne može biti prisutan na današnjem sastanku i stoga ću ja predsjedati sastankom danas popodne. Kao prvo usvojimo dnevni red. Ne vidim nikakvih primjedbi. I stoga smatram dnevni red usvojenim. Pređemo na drugu točku. To su priopćenja predsjednika. Nema ih. To je dobro. Onda možemo prijeći na točku broj 3 našeg današnjeg dnevnog reda. Tu se radi o odobrenju zapisnika e, sastanka 17. do 18. veljače 2016. godine. Ako nema nikakvih zamjerki, onda se ti zapisnici smatraju usvojeni. Hvala. I sada možemo prići na četvrtu točku dnevnog reda. To se radi o javnom saslušanju o novom okviru za tehničke mreže. Danas popodne ćemo imati saslušanje o toj temi. To saslušanje je sastavni dio zakonovnog postupka nakon prijedloga komisije za novi okvir, za novu okvirnu uredbu o tehničkim mjerama koje je Europska komisija usvojila prije tjedan dana. Htio bih samo podsjetiti nekoliko ključnih informacija vezanih uz ovu temu. Tehničke mjere su uvedene kako bi se spriječio ulov mlađi i drugih, eh, drugog neželjenog ulova. Kao što znate, sustav se temelji na tri te sustava geografski različitih e, e, paketa pravila koji kad kad čine širi niz e, instrumenta za upravljanje poput višegodišnjih planova upravljanja. To uključuje također i propise koji se tiču tema poput zabrane ledećih mreža, sprečavanje slučajnih ulova vrsta kitova ili zabrane režnje peraja, morskim psima na plovilu. Zapravo tu imamo tehničke mjere koje su sadržane u 30 različitih uredbi i koji su postali e, složen set pravila koji je heterogen, koji nije organiziran, koji je nedosljedan, kad kad i proturječan. Naravno, to otežava dionicima da razumiju i da slijede te propise, isto tako otežava i probedbu nacionalnim službama. Znamo da je složenost tehničkih mjera e, takva zbog toga što imamo različite zakonodavne postupke i različite motivacije zbog kojih su te uredbe stvorene. Neke su izradile organizacije za regionalno upravljanje ribolovom, drugi su e, izneseni pod uredbom o godišnjem taku i o kvotama, a veliki dio njih je usvojen prema postupku komitologije prije stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Dakle, bez uključenosti Europskog parlamenta. Mnogi od tih tehničkih mjera su stoga posljedica političkih pregovora između država članica, te se ne temelje na znanstvenim dokazima, što dovodi do nepravednih razlika i dispariteta između različitih pomorskih područja. Od 2009. godine zakonodavni prijedlozi koji se tiču tehničkih mjera i višegodišnjih planova su malo napredovali, zbog napetosti između institucija Europske unije vezano uz e, moći o donošenju odluka pod člankom 43. a djelomično zbog poteškoća vezanih uz to da se zakonodavstvo u tehničkim mjerima uskladi sa Lisabonskim ugovorom. Podsjećam vas da je Europski parlament 15. prosinca 2015. godine usvojio vlastito izvršnu inicijativu pod nazivom Nov za zajednička ribovna politika za tehničke mjere i višegodišnje planove i nacrt tog izvješća izradio naš izvjestelj Gabriel Mato. Taj novi prijedlog uredbe ima sada dva cilja. Da se tehničke mjere pojednostave i da se ti propisi prilagode ključnim elementima koji su uvedeni pomoću reforme zajedničke ribolovne politike poput obveze iskrcavanja i regionalizacije. Sutra ćemo imati detaljnu razmiju gledišta s komisijom o tom novom prijedlogu. Ali danas bismo htjeli dobiti input od strane ključnih dionika poput udruga, ribolovnih udruga, savjetodavnih vijeća, a isto tako bismo htjeli dobiti i znanstvenu perspektivu o tome. Žao nam je što gospodin Luis Aređi iz zaklade ASDI koji je trebao biti govornik na panelu broj 2 je morao otkazati svoje sudjelovanje. On je morao otići na more vezano uz e, ispitivanje e, koča. Nažalost nije nam bilo moguće naći odgovarajuću zamjenu za njega u tako kratkom roku, tako da imamo samo pet govornika umjesto šest govornika kao što smo to predvidjeli. Današnje saslužanje je podijeljeno na dva panela. U prvom panelu imamo funkcionalni pristup gdje se usredočimo na zajedničke odredbe koje se tiču svih e, pomorskih područja, na višegodišnje planove i na ulogu regionalizacije. Drugi panel ima zemljopisni pristup gdje se usredočujemo i na analiziranje posebnih propisa za e, velika i glavna pomorska područja poput Sjevernog mora, Baltičkog mora i Sredozemnog mora. Nakon svakog panela ćemo imati vrijeme za postavljanje pitanja i za odgovore gdje će zastupnici moći postavljati pitanja slučajcima. U tom smislu želim izraziti srčnu dobrodošlicu našim slučajcima, ali prije nego što započnemo sa izlaganjima pozvao bih predstavnika komisije da iznese uvodne primjedbe. Just, predajem ti riječ. Hvala vam. Gospodin Vališa, lijepo mi vas je vidjeti nakon prošlog tjedna kada smo imali prilike razgovarati o Baltičkom planu. Biću kratak kao što ste me i pozvali. Mislim da nema potrebe da mi interveniramo. Sutra će moj kolega dati iscrpno objašnjenje našeg prijedloga. Ali htio bih navesti nekoliko stvari koje mislim da su važne za sve, koje bi svi trebali znati. Danas je prva prilika da možemo čuti što dionici misle o našem prijedlogu. Mi smo proteklih dvije i godine radili na ovoj ideji, imali smo javne konzultacije, razgovarali smo s vama i sa odborom PEŠ. I zapravo mislim da ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja, ali mi bismo doista rado poslušali koje su ideje nekih od dionika, jer mislim da će to pomoći kako vama, ali i nama u budućem razmatranju ovog prijedloga. Neću se vraćati u prošlost, neću se vraćati na ono što nas je pokrenulo da izradimo ovaj plan. Mislim da svi znamo razloge. U proteklih nekoliko godina, možda čak i desetljeća, dosta toga je išlo u krivom smjeru, nismo mogli dosta toga promijeniti od eh, stupanja na snagu ugovora i stoga je bilo nekoliko razloga zbog svoje smo htjeli iznijeti ove promjene. Ovaj prijedlog u ovom obliku u kojem je pred vama ima tri cilja. Prvi cilj mislim da je najglavniji i mislim da je to doista onaj doprinos tehničkih mjera u novoj zajedničkoj ribolovnoj politici, to kad kad zaboravimo, ali tehničke mjere su vrlo važan element u svakodnevnom ribolovu i one imaju odlučujuću ulogu u tome kako se sastavlja ulov i po njima vidimo možemo li ili ne ostaviti naše rezultate. A to se ne tiče samo obveze iskrcavanja gdje možemo vrlo e, brzo vidjeti da tu postoje ovo pitanje učinkovitosti. Tehničke mjere odlučuju se tako i o ribolovnom pritisku i tome kako vršimo taj ribolovni pritisak. Drugi dio tog cilja doprinose zajedničke ribolovne politike je da se tehničke mjere kroz RP bolje e, razrade i da imamo više ekološki pristup. Taj pristup imamo u ZRP-u, dakle taj pristup prema ekosustavu, ali e, imamo i e, taj okolišni aspekt koji pokušavamo stvoriti poput našeg ribolovnog zakonodavstva. Nadam se da svi u ovom prijedlogu vide da nam je to važno. To je dakle prvi paket ciljeva, provedba, doprinos provedbi a jedan drugi ste i sami naveli, to je pojednostavljenje. Vrlo je žalosno vidjeti što smo napravili u posljednjih 30 godina. Imali smo te proces gdje smo donosili sve više i više zakonodavstva koje nismo mogli zaščistiti i na kraju smo sada tako takvoj da imamo više od 30 različitih komada zakonodavstva, ali zapravo se to radi o stotinama i stotinama stranica zakonodavstva. Ovaj prijedlog dosta toga sved svodi na manje od 65 stranica. Iz toga doista možete vidjeti da smo uložili velik napor kako bismo pojednostavili, pročistili zakonodavstvo i kako bismo izdvojili sve one elemente koje ne želimo. Imamo proturječe u zakonodavstvu, imamo udvostručenja, imamo neke netransparentne elemente, a s ovim prijedlogom pokušavamo sve to pojasniti i doista pojednostaviti taj paket mjera koje ćemo imati, koje želimo imati za tehničke mjere. I treća točka, to ste isto tako spomenuli, to je čitav ovaj koncept e, decentralizacije, dakle regionalizacije. Kao što ste vidjeli, odlučili smo da ćemo u prijedlog uvesti e, paket jasnih pravila, jasnih standarda, jasnih ciljeva, jasnih praksi, a i jasnih e, zabrana zajedničke standarde za tehničke mjere. Isto tako smo na temelju onoga o čemu smo s vama razgovarali sa dionicima i sa pripadnicima industrije odlučili da ćemo neka pravila, zapravo dosta pravila staviti u priloge. A ti prilogi, dakle od priloga broj 5 pa nadalje, će biti ono mjesto gdje ćemo u budućnosti imati malo vanjskog poslova za regionalizaciju. To je vrlo važan sastavni dio ZRP-a, dakle to je nešto što odgovara tom izazovu ZRP-a i nadamo se da ćemo tako stvoriti bolju situaciju, da ćemo olakšati e, svakodnevno upravljanje i da ćemo svesti to na onu razinu na kojoj bi to trebalo biti, dakle na razinu samih mora i da ćemo imati bolje, e, bolje sudjelovanje od ozdo prema gore pri izradi danih propisa. Evo, tu ću se zaustaviti. Glavna rasprava koju bismo i htjeli imati u idućih nekoliko mjeseci je ta kako da definiramo to upravljanje. Vrlo smo malo mijenjali po e, pitanju osnova tih e, pravila, dakle zadržali smo glavne standarde i stoga se za nas u bližu budućnosti radi o tome da raspravimo kako ćemo pojednostaviti taj sustav upravljanja, kako ćemo imati regionalni sustav upravljanja, kako će to oblikovati i nadam se da ćemo danas dobiti input i što se toga tiče. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na tom izlaganju, a sada bih pozvao našeg prvog govornika, to je gospodin Bari Dis. On je podpredsjednik Europeša i glavni izvršni direktor Nacionalne federacije udruga ribara u Jedinom kraljevstvu. Izvolite, gospodin Dis. Thank you, uh, Mr. Chairman. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na prilici da vam se obratim u ime Europeša ovu temu tehničkih mjera za očuvanje. Europeš je predstavničko tijelo za e, ribare i operatere diljem Europe. Imamo oko 45 tisuća plovila, to je dosta velika organizacija. nešto konteksta. Dakle, kao što ste rekli, ja predstavljam ribare u svom poslu. Naša organizacija je uključena u rad savjetodavnih vijeća, naročito kada je riječ o radu savjetodavnih vijeća nadležnih za Sjeverno more. Što, čemu služe tehničke mjere za očuvanje? To je zaštita osjetljivih vrsta, dakle određene dobi određenih eh, habitata. Cilj je da se poboljša eksploatacija ovih vrsti. To ne služi kontroli mortaliteta riba, zato postoje eh, drugi alati. I tu je važno fokusirati se. Dakle, pitanje kojim smo se svi bavili tijekom godina jest kako naša praksa i alati mogu biti i kako ciljati upravo one vrste, one dobi koje želimo uloviti, a ostatak ostaviti u moru. U prošlosti smo definirali alate koji su zakoniti, a potom smo zabranili sve ostale. I kako smo prošli s time? A ne baš dobro. jednostavan koncept, ali ukoliko pogledate naše iskustvo, ono što će ribari e, reći, ali i razne znanstvene analize koje su izrađene u ovom području, kao što je komisija aludirala, imamo jako složen set pravila, teško ga je razumjeti i tu smo već često vidjeli na dijelu neželjene posljedice. Željeli smo jedno, a na koncu smo dobili sasvim nešto drugo, vrlo često na štetu ribljih stokova. Moramo se staviti u poziciju skipera koji se nalazi na ribarskom brodu i pretpostaviti da je, da je njegov odabir racionalno ekonomsko ponašanje. A kada su pravila teška za razumjeti ili traže smanjenje utrživog ulova, a to se događalo u prošlosti, onda se odbaču, ulov odbacuje. Na taj način se eksternaliziraju troškovi. A pogledajte ovdje jedan primjer. tipičan, dakle, ribarski alat. Vidimo ovdje e, mrežu, dakle, uzorak dijamanta. Tu vidimo da dolazi do gubitaka u industriji, a industrija odgovara na način da podeblja konac. To je sasvim zakoniti odgovor, potom opet zakonodavac odgovara i opet govori o dakle promjeru ovog konca i opet industrija odgovara tako da stavlja čvrši konac. Dakle, ovdje ne postižemo napredak. Jedno moguće rješenje su dakle ove kvadratne, kvadratna mrežna oka, dakle postoje tu tehničke mogućnosti. A vidimo da se razvija određena dinamika ribarski brodovi gube dakle dio utrživog ulova, ali prije nego što dođu u tu fazu možda dolazi do pritisaka, do prijedloga iz industrije, iz e, zemalja članica za izuzećima. I to je sasvim u redu, zato što je ovo čemu sada govorimo jedno pravilo dakle, koje vrijedi za sve. I to nužno ne mora imati smisla u industriji kao što je ribarstvo. Dakle, jedan od odgovora nakle na ovo što se događa, to je restrikcija broja provedenih dana na moru. Tu nismo vidjeli velik uspjeh te mjere. I upravo zbog ove kategorije alata u zonama oporavka, to je dovelo do smanjenja selektivnosti. Dakle, imamo konflikt, konflikt zakonske regulative. Koliko pogledamo unatrag u zadnjih 20 godina, koje su pouke koje možemo izvući? O, jedna mjera namijenjena svima je recept e, za propast. Od samog početka kada je riječ dakle, o derogacijama, o mjerama koje se odnose na određen sustav, e, sa strukturu ulova, na određene flote, vidimo da takav sustav ne funkcionira. Također nismo uspjeli pomiriti gospodarsku biološku dimenziju. Što je ono što se događa dakle u glavi skipera na komandnom mostu? Kako to možemo uspjeti u mjerama za konzervaciju? Previše smo se oslanjali na prospektivni mikromanagement, mislilo se da se može dakle ozakoniti uspjeh i ispalo da doista nije tako. Ono što na ovom mjestu želim istaknuti je da je ključno mišljenje na komandnom mostu i njega u potpun, gotovo potpunosti kontrolira, dakle, kontrolira gospodarski aspekti. Mislim da je vrijeme da iznova razmislimo, a to poduzimamo već čitav niz godina. Prije svega tu govorimo o regionalizaciji, to je jedan od elemenata, dakle, reforme naše ribolovne politike. To je važna dimenzija. Također, odluke o tome koji alat koristiti moraju se donijeti što je bliže moguće ribarima. Također, ciljane, skrojene mjere dakle, koje se odnose na ulov, na posebno određene uvjete. I ukoliko to napravimo, onda je potrebno manje mjera za kompromis, zato što već imamo iskrojene odgovarajuće mjere. Također potreban je i dijalog sa onima čije se aktivnosti reguliraju, dakle to su operateri. Moramo također razmisliti o usklađivanju, kako to postići, dakle što je moguće višu razinu tehničke usklađenosti. Dakle, uz regionalizaciju obaveza iskrcaja dovela do promjene paradigme, dakle dovela do promjene pravila igre, To je bila temeljna promjena, dakle sve vrste iz kvote moraju se iskrcati osmog u slučaju izuzeća. Tu već imamo dosta problema i bit će još problema u primjeni ove uredbe. Tu dolazi do dakle uskog grla, dakle iscrpi se određena vrsta i tu dakle dolazi do, do, do prestanka ribolovnih aktivnosti. Međutim, ako pogledate pozitivnu stranu, što radi obaveza iskrcaja, to je snažan poticaj da se smanji neželjeni ulov. Zbog čega? Zato što se neželjeni ulov e, mora iskrcati i neće više dolaziti dakle do popunjavanja kvota sa ovakvim ulovom. Koliko pogledamo koje je dakle racionalni gospodarski odgovor na razini broda, to bi bilo smanjenje neželjenog ulova te e, odabir e, alata, ali također i strategija izbjegavanja. Dakle, gdje, kada lovite ili to danju, noću, koje su to zone, kakva je sezona. To su dakle sve različite strategije. Ovo su sve opcije za brodove ukoliko žele smanjiti svoj neželjeni ulov. I u ovom kontekstu smatram da postoji ograničeno, ograničeno razdoblje, dakle za preskriptivni sustav pravila koji je do sad uglavnom dakle, obilježio mjere za tehničku konzervaciju. zbog čega zato što se internaliziraju troškovi neželjenog ulova. Kao što sam rekao, to skiperi odlučuju, mogu dakle to iskrcati. Najbolje mjesto za donošenje odluka o tome koji alat koristiti je upravo sam brod. To je za kormilom toga broda i po meni to je optimum, odnosno najbolje mjesto. Međutim, živimo u svijetu u kojem ne možemo imati sve što želimo i djelujemo unutar zajedničke ribolovne politike. Postoji kontekst u kojem se donose ove odluke. I mogli bismo razmisliti o tome koje je najbolje mjesto za određenu mjeru. Ja sam upravo sada rekao da se odluka donosi za kormilo, međutim postoje alternative. Ukoliko to ne funkcionira, onda sada imamo na raspolaganju mogućnost stvaranja zakonodavstva na regionalnoj razini, dakle putem eh, delegiranih akata, a i tu je mogućnost uređivanja stvari dakle, na europskoj razini u postupku suodlučivanja. Međutim, o kakvim odlukama zapravo govorimo i koje je pravo mjesto za donošenje takvih odluka? Kao što ste aludirali, gospodine predsjedavajući, imamo novu, dakle, okvirnu regulativu o tehničkoj konzervaciji. Kao što sam rekao, žele se uvesti tehnička pravila koja će biti u skladu sa obavezom iskrcaja, dakle, s ovom promjenom paradigme. Tu se predviđa veća uloga regionalizacije. To je odmak od eh, mikromanagement, Tu se ne fokusiramo više na preskripciju od strane zakonodavca koji gleda samo ishod i eh, kreće se samo prema tome. 850 kroz 98, dakle, uredba, ona će se zamijeniti. Jedan od njenih ključnih elemenata je bio dakle bila struktura ulova i tu je dolazilo do najvećeg odbačaja upravo zbog toga. To je možda najgore pravilo koje smo imali u ribarskom sektoru, zbog čega? Zato što mjera, dakle, one size fits all, to dovodi do izuzeća, do amandmana, koje kasnije nitko ne pozna, ni regulatorna tijela, ni ljudi na brodu, a ni oni koji provode zakone. Tu smo se podosta borili. I kada smo imali dakle, konflikt vezan uz broj dana provedenih na moru i tehničkih mjera, znanstvenici su nam rekli da učinkovita veličina oka je povećana sa 90 na 120 milimetara zato što je došlo do premještanja dakle flote i to je dovelo do povećanja dakle e, ovog oka. Dakle, mikromanagement na ovoj razini zbog različitosti flote o kojima govorimo nije nešto moguće. To je važna pouka koju smo izvukli. To je stvorilo neželjene, iskrivljene, iskrivljene posljedice. Trebaju nam mjere koje omogućavaju da se odluke donesu što je moguće bliže plovilima. To se pokušava učiniti sada mjerama za iskrcavanje, dakle, regionalizacija. To nešto za čemu bi se trebalo posegnuti na europskoj razini. Potrebna je dosljednost, potrebno je, potrebna je visoka razina usklađivanja. I e, ovdje su zakonodavcu želim prenijeti čudnu poruku, manje je više. Ovo je okvirni, okvirno zakonodavstvo i ne bi se trebalo baviti detaljima. Čela povijest zajedničke ribolovne politike nas e, uči da na razini zakonodavstvo nije mjesto gdje bi se trebalo ići u ovako detaljna pravila. Ono što je sada potrebno, to je minimalistički pristup evropskih institucija. Ukoliko uspijete upravljanje urediti, sve će onda slijediti s aktivnost. ovdje ne dovodi u pitanje ozbiljne probleme koji su, koji su u vezi sa muskim grlima chokes. Međutim, decentralizacija, obaveza iskrcaja učinit će svoje. Dakle, potreban je, pozvala su okvirna pravila koja će biti fleksibilna, koja će odgovarati cilju. Dakle, moramo moći promijeniti nešto ukoliko smo shvatili da smo učinili pogrešku moraju biti prilagodljivi, moraju biti prilagođeni dakle stvarnosti različitih e, flota, vrsta i ostalom operacija. Također potreban je odgovarajući institucionalni okvir i upravljanje. To je sve. Hvala lijepa. Thank you very much for uh, this uh, Hvala vam na ovoj prezentaciji. Imamo dalje na drugog gosta, to je gospodin Žerar Romiti. On je predsjednik dakle, odbora za e, ribolovu u Francuskoj. Izvolite, imate riječ. Monsieur le Président, Gospodine predsjedavajući, dame gospodo, hvala vam na vašem pozivu. Ja sam Žerar Romiti, ja sam predsjednik Nacionalnog odbora za pomorski ribolov i za akvakulturu. Ja se također bavim i drugim aktivnostima. Ja sam potpredsjednik Rakmeda i ja sam potpredsjednik e, Agencije za zaštićena pomorska područja. Ali ja sam prije svega e, nekoć bio ribar. 30 godina sam se bavio sa ribolovom. Moja uloga je da obranim održiv ribolov, a isto tako i ribare. U okviru revizije uredbe o tehničkim mjerima prije svega sa objavljivanjem revidiranog prijedloga tog, te uredbe e, što smo zaprimili 11. ožujka. Sada bih vam htio dati razmišljanja od početku godina francuskih ribara, isto tako naravno i prve analize vezano za ovaj e, prijedlog komisije. Što se tiče francuskog konteksta, tu treba reći da je francuska flota jako raznolika i da imamo razgranate djelatnosti, imamo e, ribolov u plitkim vodama, dakle bez plovila pa sve do plovila sa mrežama podegačama, a ribari također se bave ribolovom u različitim područjima, imamo tu ušća, lagune, priobalna područja ili ribolov na otvorenom moru i to u svim e, europskim e, morima, na visokom moru i ih država u Indiji, u Atlantskom oceanu. Francuski ribolov je također obilježen time što imamo veliku raznolikost ribolovnih alata koji se koriste tim područjima. I oni isto tako imaju te imaju polivalentnu prirodu i već mnogo godina razmišljamo o tome kako da definiramo naše poteškoće vezno uz trenutni okvir ovog prijedloga vezano s to kako ga poboljšati. Koje su granice trenutnog okvira? Kada smo imali konzultacije sa francuskim profesorom ribarima, onda smo vidjeli nekoliko poteškoća. Tri točke. Kao prvo, ograničenja su vezana uz to što je uredba zastarjala. Novi ZRP je definirao nove ciljeve. Imamo eh, maksimalni održiv ulov, imamo zabranu odbačenog ulova uz obvezu iskrcavanja, a trenutno zakonodavstvo je postalo presloženo i nije više u skladu sa tim inicijalnim ciljevima. Imamo mnoštvo različitih regulativa gdje se preklapaju nekoliko komada zakonodavstva što znači da je vrlo teško profesionalnim ribarima da primjenjuju te propise imamo i granice vezano uz to da je e, ova uredba prekruta. Neki tehnički propisi su previše perspektivne naravi kada se radi o ribolovnim alatima, te im nedostaje fleksibilnosti, što također može ograničiti pa čak i suzbiti inovaciju i e, prilagodbu ribara. Tu imamo ograničenja vezano iz to što toj uredbi nedostaje mogućnost prilagodbe razina na koju se donosi odluka nije uvijek prilagođena stvarnosti, e, tamo gdje se dakle vrši upravljanje i gdje se upravlja sa resursima. Taj nedostatak prilagodljivosti može biti problematičan kada se je o tome da se učinkovito upravlja stokovima i kada se radi o tome da se ribari trebaju prilagoditi stvarnostima na terenu. Što se tiče prijedloga za poboljšanje, evo što francuski profesionalni ribari žele i što predlažu. Nova politika određuje ciljeve. Mi smo stoga prešli sa time da imamo obvezno korištenje određenih sredstva do toga da sad imamo obvezu postizanja rezultata. I stoga ova nuludba ne bi trebala biti katalog mjera. To bi trebalo biti umjesto toga kutija sa latom s kojim bismo fiksirali ciljeve i gdje bismo popisali tehničke propise e, koje se mogu koristiti i kako kako bi se ostvarili ti ciljevi. Ta kutija sa latom bi trebala dvije točke. Kao prvo, odrediti velika načela, na primjer, definicije, zabranjeni ribolovni alat, zabranjene vrste ribolova, zajednička pravila vezna uz kontrolu veličine oka mrežnog tega. Trebali bismo izbjeći preprecizne propise, e, na primjer e, veličine oka koje bi se primjenjivali preopširno ili pak previše ograničiti e, ribolovne alate ili imati preselektivne propise. Ribari moraju moći prilagoditi ove selektivne propise koje mogu koristiti prema tome kojom aktivnošću se bave kako bi se mogli najlakše moguće prilagoditi stvarnoj situaciji. Kao zaključak, sve ono što nije zajedničko velikoj većini europskih voda i za što bi bilo potrebno napraviti brzu promjenu u budućnosti ne bi trebalo biti sadržano u uredbi o tehničkim mjerama. Bilo bi bolje uvesti tehničke mjere na regionalnoj razini, a ne na razini Europske unije. To je razina koja je bliža dionicima. Taj pristup je u skladu sa načelom regionalizacije koje, je zapisano u novoj zajedničkoj ribolovnoj politici. Tehničke mjere bi se mogle uvesti i u planove upravljanja, što bi e, nam omogućilo da imamo na umu specifična obilježja lokalnih područja, da imamo na umu biološka obilježja vrste, tržišta, različite načine ribolova. Zatim treba imati na umu raznolikost vrsti, posebno obilježa francuskog ribolova eh, i prema tome već gdje se i kada lovi riba. Primjer, eh, netko može loviti eh, u zimi školjke ili mekušce, a po ljeti ribe. I u svakoj sezoni se može baviti različitim različitom aktivnošću i za to može koristiti različite alate. Dakle, kao zaključak, kada bismo bili više regionalizirano, kada bismo više regionalizirano nastupili prema toj tebi, onda bismo bolje odgovorili toj polivalentnosti uh, dionika koji se bave ribolovom. Mi smo napravili analizu prijedloga 11.3. i tu imamo tri glavne točke do koje smo došli. Kao prvo, neki propisi nisu dosljedni sa onim što se želi ostvariti kao cilj u zajedničkoj ribolovnoj politici. Jedan primjer, na primjer, u članku četvrtom se određuju ciljevi koji, se, koji mi ne smatramo opravdanima. Jedan od tih posebnih ciljeva je gornja granica od 5% ulova ispod e, minimalne legalne veličine. To nije dosjedno sa primjenom obvezi iskrcavanja. Još jedna druga točka koja nam se čini važna za spomenuti je e, da imamo referentne veličine oka i to je nešto što bi trebalo više urediti na regionalnoj razini. Primjerice, u sjeverozapadnim vodama komisija predlaže referentnu veličinu oka za povlačne ribolovne i za fiksirane mreže od 120 mm, a danas imamo dozvoljenu veličinu od 100 mm. Dakle, kao zaključak, tu se javljaju određena pitanja kada vidimo takav prijedlog. Kako bismo bili više dosjedni sa stvarnim stanjem na terenu, kako bismo mogli isto tako vršiti na pravilan način obvezu iskrcavanja. Druga točka u našoj analizi. Mi nismo protiv mjera s kojim se želi smanjiti utjecaj na okoliš ali neke mjere nam se čini nisu prilagođene stvarnom stanju na terenu. Primjerice kada se radi o tehničkim mjerama veznim uz neželjeni ulov vrsta kitova. Tu Europska komisija predlaže da se učini obveznim eh, mjere za odbijanje pomoću akustičnih elemenata eh, kitove. I to za plovila koje su dulje od 12 metara i koje love sa mrežama stajačicama. A imamo rezultate jedne francuske studije koje pokažuju da e, su da, imamo jako nizak, nisku stopu neželjenog ulova koja je gotovo jednaka nuli u nekim regijama. Isto tako e, imamo predlog komisije da se e, uspostave i odbijajuće mjere za morske ptice vezano uz plovila s parangalama. Mi smatramo da se ta odluka ne donosi na, prav, na pravoj razini jer, će se, jer se to time nameće preopširna primjena te mjere. Dakle, možemo zaključiti da će biti vrlo teško provesti te mjere na terenu. One bi mogle biti neučinkovite i neprilagođene već prema tome kakvom ribolovom se gdje e, bave ribari. Samo uz konsultaciju ribara i to na lokalnoj razini moći ćemo imati usklađenost e, i sa onome što, kaže, što kažu znanstveni podaci. Zatim treća točka analize. Neki propisi mi se čini nisu prilagođeni vezano uz resurs na određenom području, uz resurs na određenom području. Dakle, nije se uvijek vodila računa o tome kakve resurse imamo i kako se upravlja tim resursima. Jedan primjer. E, kada se definira minimalna veličina za neke vrste. Biološka obilježja mogu jako varirati između iste vrste u različitim područjima. Evo jedan primjer. E, takva je situacija sa japanskom školjkom. Pokazalo se da japanska školjka različito raste vezano uz e, različita staništa. Primjerice, kod Arkašona E, ta vrsta ima samo 35 mm, ona se više deblja nego što raste. Ta minimalna veličina bi stoga trebala isto tako se donijeti na nacionalnoj razini kako bi se o tome vodilo računa. to zaključak mogu reći da je ovo samo jedna prva analiza prijedloga Europske komisije, a jedna sveopširnija analiza e, će tek treba biti napravljena i mi smatramo da treba revidirati zakonodavstvo, to smatramo pozitivnim, kada se radi o nekim točkama, ali kada se radi o drugim točkama mislimo da se tu javljaju neka pitanja i da ti se ne odgovaraju onome što očekuju profesionalni ribari. I dalje je važno da profesionalni ribari budu uključeni u postupak revizije, time ćemo moći imati na umu njihova mišljenja i njihova očekivanja. Tako ćemo moći e, imati održiv i na ribolov, to ćemo uspjeti ostaviti, to ćemo uspjeti provesti. Bitno je da ta politika ne guši, nego da to bude politika koju ćemo moći provesti na terenu i da će svatko imati povjerenje u nju i da će se isto tako osjećati uzajemno poštivanje. Hvala. Hvala lijepa na toj prezentaciji. Sada prelazimo na zadnjeg govornika na ovom dijelu javnog saslušanja, to je gospodin Ken Skau On je savjetnik za ribolovnu politiku za Dansku udrugu ribara. Izvolite. Mm, hvala vam. Pa dobro, teško je sad nakon ova dva prethodna govornika koji su pokrili široko područje, no ja ću pokušati nešto dodati onome što su oni rekli. Ja sam Kenska Fischer, radim kao savjetnik e, za dansku organizaciju proizvođača mm, organizacija postoje od 87. Imamo 750 e, članova plovila svih veličina Evo, ovo su naša područja gdje, e, gdje lovimo, znači to, mi pokrivamo sve vode oko Danske, istočni Baltik, e, zapadni Skagerak i Sjeverno more. Najvažnije vrste što se tiče pridna vrsta, pridnih vrsta je list između ostalog i ti stokovi se love u miješanom rivalobu. No, nadalje tu i papalina i hujka, no tu se radi o ribolovu malih oka. Imamo 40 lokalnih organizacija kao članove i ribara također i mi okupljamo skoro sav pridni, prid, pridnodni ribolov i skoro sve veličine plovila u ribolovu s mrežom e, sitnih oka. E, pokrivamo gotovo sve aktivnosti, edukativne programe, imamo i izobrazbu, e, zaštitu zdravlja i sudjelujemo također u određivanju ribolovnih mogućnosti i planova za upravljanje i regulaciju ribarstva i mi se bavimo područjima gdje još ništa nije regulirano na razini Europske unije. Zato blisko surađujemo s Nacionalnim institutom za morske resurse u Danskoj, i imamo također e, mrežu znanstvenika za ribolovna pitanja gdje se bavimo pitanjima selektivnosti i tako dalje. No vratit ću se na to malo kasnije. Radimo također na održivosti zajedno s ribarima želimo da se što više našeg ribolova certifira, MSC certifira i što se tiče novog okvira za tehničke mjere, mnogo toga je već rečeno zbog čega nam ovo treba. Ja bih još dodao četiri argumenta. Dobro, možda ću sad ponoviti nešto od onoga što su rekla dva prethodna govornika. Propisi su vrlo detaljni, vrlo preskriptivni, što ograničava mogućnost ribolova. Birokracija je vrlo raširena, mm, propisi su vrlo preskriptivni i kao što rekoh to ograničava razvoj ribarstva. E, ribari ne mogu sami mijenjati alat i e, e, preći na selektivni ribolov s obzirom na to kako propisi izgledaju. Tehničke mjere kakve su danas su e, prilagođene e, odbačenom ulovu i tu je također sastav ulova i propisi o tome i, i druge mjere. Osim toga, propisi miču inicijativu i odgovornost ribara. Jer e, jer oni koji donose propise su vrlo udaljeni od svakodnevnice ribara i zbog toga mjere nisu prilagođene faktičkim uvjetima. I za kraj još samo da kažem da i to je bio veliki problem tijekom proteklih 70 godina je postupak suodlučivanja. Što znači da je vrlo teško izmijeniti sadašnje propise. Znači kad ribari iznose prijedloge glede promjena ili kad ukazuju na to da je potrebno izmijeniti tehničke mjere dobivaju odgovor da je preteško izmijeniti propise jer se to samo može izmijeniti s odlučivanjem, potraće to dvije godine i ništa se neće dogoditi na kraju. Znači da se čovjek pita, mi se već dugo pitamo u mojoj organizaciji, je li su odlučivanje prikladan postupak za donošenje odluka o, na primjer, e, gustoći oka ili debljini konca i tako dalje. Znači, Eto, ja bi ja bi čak rekao, ja se pitam, treba nam li okvir za tehničke mjere? Znam da se komisija mnogo bavila ovim propisima tijekom protekle dvije godine, no pitam se je li to potrebno. Postoji mnogo razloga zbog čega bi to možda i bilo potrebno u nekom kraćem razdoblju, ali jesu li nam, je li nam potrebna uredba za tehničke mjere uopće? Vratit ću se na to malo kasnije. E, ribari e, žele manje birokracije, manje Brisela, e, jednostavniju provedbu općenito, pojednostavljenje. Želimo regionalni, decentralizirani pristup. I također je važno zapamti da kad govorimo o regionaliziranom, decentraliziranom pristupu, ne može se samo reći da, dobro, u Sjevernom moru to treba raditi ovako ili onako, trebamo prepustiti ribarima samima da donose odluke o e, vrsti alata koji žele koristiti u ribolovu. Možda još ne možemo reći da nam ne treba uredba za tehničke mjere, e, možda još nije došlo to vrijeme, makar bi volio da je tehničke mjere jesu relevantne, ali ih se najbolje donosi na regionalnoj razini u okviru postojećih planova za upravljanje zajedno sa dionicima. Znači da se mogu ugraditi tehničke mjere u planove za upravljanje kojima bismo se mi trebali baviti, znači i možete također upisati mnogo toga u planove e, za, za odbačen ulov. ciljevi što se tiče selektivnih naprava, možemo imati na primjer L50 ili takozvani selective range, time se trebamo baviti na regionalnom nivou. E, pravila o, o maksimalnoj veličini, veličina oka, težina takozvanih troll doors, to također treba biti na regionalnoj razini. Isto se tiče ovih e, naprava za upozoravanje delfina i ostalih kao pingeri, znači naprave za emitiranje zvukova na određenim frekvencijama. I ako se želite baviti tim pitanjima na adekvatan način, to trebate staviti na regionalnu razinu. I tu se treba također uzeti u obzir e, prilike, lokalne prilike i e, razvoj dotičnih stokova. Znači, mora se potaknuti ribare da se sami brinu E, za održivost. I zato se treba tehničke mjere svest na minimum. I e, glede e, pravila o odbačenom ulovu i tih propisa, to bi značilo da bi se ribare učinilo odgovornima za sav ulov. I ako je tako, onda moraju sami moći birat kojim će alatom loviti ribu. Samo u iznimnim slučajevima bi se trebalo E, s odlučivanjem donositi odluke o tehničkim mjerama. Tehničke mjere su relevantne ponekad, ali treba je onda biti na regionalnoj razini ugrađene u planove upravljanja koje sam ranije spomenuo. A što se tiče e, prijedloga od komisije, sam zamijetio i to pozdravljam što su se usredotočili na pojednostavljenje i da bi se trebalo premjestiti odluke glede tehničkih mjera na regionalnu razinu. I kao što rekao, to zaista pozdravljamo i, i rado bih diskutirali više o tome. No ako pogledam ovaj prijedlog i vidim sve ove ciljeve na razini Europske unije što se tiče tehničkih mjera, onda, onda me to frustrira. Jer, jer smo u stvari htjeli promijeniti taj pristup Pozdravljam ciljeve što se tiče ribarstvene politike, da, ali želimo li njih, trebamo ih ugraditi u okvirnu uredbu eh, koja postavlja ciljeve za svu ribarstvenu politike, ali ne mora ju se donositi ciljevi za tehničke mjere kao takve, kao što komisija predlaže eh, u svojim novim tehničkim mjerama. Tehničke mjere su dio kutije sa alatom. To je dio alata koji možemo koristiti kako bismo usmjerili ribarstvenu politiku u određenom smjeru. Kao na primjer kad gradimo kuću. Nećemo reći da sad trebamo koristiti određeni alat ako želite sagraditi kuću. Morate koristiti čekić 40 tisuća puta. Kako biste sagradili kuću? Ne. To se ne regulira na taj način i zato nas zaista zabrinjavaju neki dijelovi e, ovog prijedloga. Barry Dis se dotaknuo toga, ali kako bi tehničke mjere bile učinkovite, moramo utjecati na pristup e, ribara. Moramo njima pružati i dati poticaje, moramo e, na njih, njima prepustiti određenu odgovornost, moramo ih uključiti u postupak i moramo im dati slobodu izbora. Jer oni, oni moraju moć izraditi taj alat koji njima treba za ribolov kojim se bave. Evo, spomenuo bih dva projekta koje imamo u Danskoj. Jedan projekt se zove Minidisk, drugi se zove Fast Track, brzi postupak. Oba projekta imaju za svrhu prepustiti ribarima samima odluku koje alate žele koristiti u svom ribolovu. Znači, odgovornost, mm, ako, ako, ako moraju evidentirati što rade, a također moraju imati e, kameru na, na plovilu. Neki ribari to žele, drugi ribari ne žele imati takve posebne kamere, nego žele strože propise glede kako trebaju obavljati ribolov. Ali ponudite ribarima poticaje i slobodu izbora i onda će sigurno krenuti u željenom smjeru. Hvala. Thank you very much. Uh, hvala vam na toj prezentaciji. Prelazimo sada na pitanja zastupnika. Gospodin Mata, prvi izvolite. Hvala lijepa. Evo, želio bih zahvaliti svim gostima koji su govorili o prvom dijelu našeg sastanka. On je trebalo biti nešto drugačije nego što je to na koncu dogovoreno. Na početku je ideja bila da će se u prvom dijelu govoriti o okviru, nekim općim postavkama i onda u drugom dijelu će se ići u detalje, međutim ja vidim da smo malo pobrkali stvari, međutim to je izgleda neizbježno. ovim saslušanjem se upravlja na nešto drugačiji način. Zato što dolazi na red kada je prijedlog već izrađen i neki su danas trebali izmijeniti svoje prezentacije. Mm, ono što nedostaje po meni je dobra analiza ili dakle ići do u detalje u analizu novog prijedloga. mi su se recimo mogli pozabaviti naši gosti, ali vjerujem da sada nema vremena zato A ja sada neću govoriti o tome, iako su prisutni gosti iz naše, iz Europske komisije, a mi ćemo to učiniti sutra. Zato mislim da je potrebno da se održi ovakva, ovakav, ovakav sastanak. To prijedlog koji nam je bio potreban. Dolazi upravo u dobro vrijeme. Svi se možemo složiti da su bile potrebne određene tehničke mjere, da su trebale biti fleksibilnije. Čuli smo poprilično regionalizaciji i da bih nekoliko komentara koji su upućeni zapravo svim našim gostima. Parlament je započeo ovu priču o regionalizaciji. Uvijek smo se zato zalagali. Međutim, ona treba biti dobro povezana. Neki kažu da su odlučivanje možda nije najbolji način da se E, to napravi, međutim to je potrebno. I tu je područje koje moramo nešto poduzeti. Naš danski gost je govorio o previše liberalizacije, svi rade ono što žele, spomenuo, svojim svojim kutija salatima. Ja mislim da je ona potrebna ukoliko želimo postići ciljeve koje smo se zadali. Međutim, drugi govornik je rekao ne možete koristiti jedan te isti alat u različitim prilikama, ali mislim da bi bilo dobro imati neke smjernice o tome kako i kada koristiti alat. Dakle, sa alatom dolaze i uputstva za upotrebu. ribari su oni koji su svjesni situacije i to se može dovesti u vezi sa korištenjem ove kutije salatom. Jednako je u skladu s njom i regionalizacija. I to je odgovarajući sustav koji bi valjalo koristiti. Što se tiče tehničkih mjera, slažem se da su one potrebne i da se dobro uklapaju u plan upravljanja. Međutim, postoje neke situacije koje valja podobno promotriti i to valja učiniti u budućnosti. Što se tiče mog kluba, ja sam tu koordinator, održavamo sastanke sa predstavnicima sektora kako bismo učinili što, sve što možemo kako bismo poboljšali situaciju i dobili uredbu koja će ići ka željama dakle, svih dionika. Međutim, to valja uravnotežiti. Postoje neki dijelovi koji su još nejasni, mora nam se reći zašto su nejasni. Zašto su neke zone uključene, druge nisu. Imamo čitav niz elemenata koji mogu biti predmet rasprave. Možda je prerano. Jer će učnici koje smo danas čuli nastaviti sa svojim radom i morat će analizirati uredbu do u detalje. Međutim, naročito gospodin Romiti već i sam uputio na neka pitanja koja me zabrinjavaju. Dakle, konsistentnost kada je riječ o kada je riječ o ciljevima, potom iskrca i tako dalje. Postoje neke pozitivne točke. Dobro je da ovo postoji ovaj zakonodavni tekst. Tu je velik broj odredbi, potrebno je, potrebno je dodatno pojašnjenje te je potrebno pokazati konsistentnost mjera koje se predlažu. Ja sam početka svoje karijere ovdje rekao da su odlučivanja treba biti glavni stup kroz koji će se ovo rješavati. Mora postojati fleksibilnost i zato se zalažemo za regionalizaciju od samog početka. ne želimo je da komisija na ovo gleda kao na bjanko ček, da će delegiranim aktima kasnije činiti što god požele i također nas na taj način isključiti. Zato je tu sigurnosna klauzula, ali situacija je složena. Hvala. Ima još netko komentara? Eno. Zastupnica Brajano, izvolite. Hvala. Prije svega bih e, zahvalila e, gostima, jer nije lako govoriti o tekstu o kojem ćemo tek sutra podrobnije raspravljati i e, unutar kojeg nas još čeka puno posla. Tu bi trebalo slijediti dodatni sastanci kako bismo bolje razumjeli što mislite o tekstu koji je uputila komisija. klub. Dakle, načelo regionalizacije je temeljne važnosti, ja se ovime bavim već više godinu dana, nije bilo lako, na početku sam imala izvješće o određenom tipu mreža, tu sam e, uspjela razumjeti koliko je važno načelo regionalizacije. Zato što u tekstu koji je komisija bila poslala, to je bilo pobrisano. Dakle, govorilo se o tehničkoj mjeri, a to je bilo zabrana određenog alata, a nije se uzelo u obzir dakle, tradiciju, ribolovnu tradiciju. Kasnije smo to shvatili, dakle, radeći na tom izvješću da je taj alat mogao biti štetan, ali nije bio općenito štetan. Ono što želim reći da je regionalizacija doista važna. Ono što vrijedi za jedno more ne mora vrijediti e, na drugom, dakle, sredozemlje primjerice vrlo složeno more. Ja dolazim iz Katanije gdje smo dobili neke podatke, sale podaci sa sjevera Afrike, mi dakle govorimo o stanju na Mediteranu, a tu fale određeni podaci, to komplicira stvari također ako nešto vrijedi za sredozemlje, možda ne vrijedi za Jadransko more i tako dalje. Dakle, moramo i promisliti jako dobro koji bi tu bio najbolji princip. Slažem se da je potrebno napraviti uredbu koja sadržava odgovarajuću slobodu, dakle, ukoliko se poštuju načela koje se u njoj nalaze. Ne može postojati apsolutna sloboda da svaka zemlja, svaka zona radi što žele, potrebno je uspostaviti, dakle, opća pravila koje onda, koje se onda mogu primjenjivati, jednako je sa školjkama. Dakle, imali smo veličinu školjki, dakle, vonkole to može biti primjer možda onoga što bi se moglo naći u uredbi, dakle reći da e, ribolov ne bi trebao utjecati na riblje stokove, ali imamo dimenzije koje su se promijenile u vremenu. Dakle, treba ostaviti mjesta znanstvenim podacima koji bi nam onda dakle za svaki teritorij rekli specifične mjere. Evo da nemam pitanje, više imam e, dakle, izlaganje koje odgovara ovome što ste vi rekli. Mi se zalažemo da ćemo nastaviti raditi na ovom pitanju tijekom idućih mjeseci kada ćemo se pobliže pozabaviti tehničkim mjerama, dakle svi zajedno i sa našim dionicima. Hvala lijepo. Hvala lijepo, zastupnik. Gospodin Kun. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala lijepo i slušacima. koji mislim da su vrlo dobro govorili o ciljevima zajedničke ribolovne politike, o tome kako ju možemo ostvariti u praksi. Izvješće o tehničkim mjerama je zasigurno vrlo važno, a izvješće Gabriel Mato je već započeo sa analizom tog teksta, ali da bismo pomoću regionalizacije mogli postići pojednostavljenje kontrolnih sustava s jedne strane, ali isto tako i pojednostavljenje propisa za ribolov, to smatram da su jako dobro razradili svo to stručnjaka koje smo imali prilike čuti. Dakle, odluka o tome kako jedno ribarsko plovilo sa svojim kapetanom odlazi e, u e, na područje gdje je ribolovi, to je odluka koja se treba donijeti u kormilarnici. To smatram da je vrlo dobra izjava. Dakle, kapetan zna e, što želi ostvariti, koliko mu je velika kvota ulova, koliko treba koliko mu treba veličina oka za to, koje navigacijske sustave može koristiti, kako će dati povjetne informacije e, nadzornim službama i tu sam jako autonoman, što znači da mora postojati i povjerenje e, vezano uz zajedničku ribolovnu politiku, uz kontrolne službe i uz e, same profesionalce i to povjerenje je u posljednje vrijeme malo i poraslo. Ako tako nastavimo raditi, onda mislim da se nalazimo na dobrom putu i to sam samo htio još jednom spomenuti. Što se tiče dana na moru, i ta tema je jasno naznačena, dakle ako postoji kvota, onda ribar može zapravo sam reći kada želi odraditi tu kvotu. A sam može odlučiti o tome koje ribolinje lađe li koristiti. On zna e, koja mu je potrebna veličina oka za posebnu ribnu, riblju vrstu i može onda krenuti na posao. Mislim da su to one najvažnije točke koje smo čuli. I što se toga tiče, zapravo mi nemamo mnogo pitanja. To su zapravo i ideje svih klubova zastupnika koje, koji su stupljeni ovdje u našem odboru za ribolov. Tu se radi o regionalizaciji i mislim da će to tako onda i odlučiti nadležne službe na terenu. Mislim da je to važno i mislim da je važno i da pripazimo da nacionalne službe ne prerevno e, provedu europske propise, da još na to ne nadodaju neke posebne, detaljnije propise. To je nešto što isto tako profesionalni ribari uvijek iznova kritiziraju. Još jednom zahvaljujem stručnjacima. Thank you very much, Mr. Duncan. Hvala, zastupnik Duncan, izvolite. Thank you very much, uh, Mr. President. Hvala. Mislim da su pred nama izazovi i neki odgovornika su upravo iznijeli gdje bi mogli biti ti problemi, suodlučivanje odlučivanje pomoglo, ali što bliže donesemo odluke onima na koje se oni odnose, to bolje. Mislim da je dobro ovo što je rekao jedan od e, naših gostiju koji je rekao da se odluke donose na komalnom mostu. Često ne pokazujemo dovoljnu osjetljivost prema onome što njih zanima, to često problem onda postaje prevelik eh, nego što se isprava činilo. Regionalizacija je važna i stvaranje savjetodavnih vijeća je bio korak unaprijed. Međutim, oni ne bi smjeli biti samo savjetodavni, oni trebaju biti savjeti za upravljanje. Mi ovdje ne možemo donositi odluke vezano uz upravljanje Ljudi koji razumiju ta pitanja, oni su bliže moru nego što smo mi. Mi nismo dovoljno kvalificirani za takve odluke. Dakle, što više budemo njih uspjeli osnažiti, da donesu odluke vezane uz upravljanje, da vide koja su lokalna rješenja za lokalna područja, to bolje. I dakle, pitanje mreža, koje, jedna mreža, to se primjene princip, dakle, jedna mreža odgovara svima, i to je bilo glupo. Pa vezano uz stajačice, to je bilo glupo, ostaće glupo i nastavit će biti glupo. Moramo se osigurati donesemo odluke na odgovarajući način. I nadam se da ćemo upravo sada ovaj prijedlog dati priliku da prigrlimo načelo subsidijarnosti, da ostanemo što je moguće bliže moru. Tek onda ćemo se moći dakle naći u situaciji u kojoj se naše e, dakle, flote i ribarska politika oporavljaju, ali mislim da je mnogo toga potrebno učiniti. Hvala lijepo, zastupnik Finč. Thank you, Mr. Chairman. Hvala. Ne samo regionalizacija, kao što je rečeno, ono što je potrebno jest da se uključe lokalni dionici. Potrebno uključiti dionike. To se već ponovilo. Vidjeli smo da ljudi i ovdje u komisiji nemaju pojma o tome što se događa na terenu. bi mogao netko zamijeniti mikrofon ovom gospodinu jer jako, jako šumi i ne možemo dobro razumjeti. Poručujemo iz hrvatske kabine. Anyway, I was interested in what Mr. Day said uh, with the changing of the braids. Once you, once you do bring micromanagement... Kada govorimo o mikro upravljanju Ja se ispričavam, ovo je nemoguće prevesti jer jako šušti u mikrofonu. Hvala lijepa. ja bih samo kratko rekla da ribarstvo zapravo nije znanstvena fantastika, to je čisto common sense. Nisu sva mora ista, nisu isti riblji štokovi u tim morima, dakle ne mogu biti isti zakoni, ne može biti one size fits all. imamo tri pitanja koja treba riješiti jako jednostavna. Kako, živje, kako će ribari živjeti od ribarstva, kako održavati razinu ribljih štokova i kako donijeti uredbu da bude win-win situacija za sve. Um, dakle, manje Brisela, manje birokracije, više decentralizacije, ali u toj decentralizaciji da odlučuju i oni o kojima se radi, koji žive od toga, a ne samo birokrati. Um, što se tiče regionalnog pristupa, još bi tu samo istaknula važnost korištenja mreža stajačica izvan kategorije malog obalnog ribolova kao dijela tradicije. Hvala lijepa. Thank you very much. I don't see any... Hvala lijepa. Ne vidim drugih zahtjeva za riječ, te se možemo vratiti našim stručnjacima. Izvolite, imate riječ. Želite li komentirati, gospodin Deas? thank um, Hvala. E, drago mi je što sam čuo ove komentare, mislim da postoji određeno priznanje vezano uz ono s čim smo se očuvali u prošlosti i pouke koje smo izvukli, to nas može dobro usmjeriti prema budućnosti, dakle one size Fitzol je bio problem. Jedno kada smo prepoznali da propisi ne ispunjavaju ono što trebaju ispuniti, trebali smo moći brže bolje promijeniti kurs. Mislim da je to jako važna pouka koja je prepoznata. Također, još nešto što sam rekao, nisam mislio da će imati tako dobar odjek, dakle, gdje odlučiti koji alat koristiti. Dakle, kormilo, to je najbolje mjesto. I tu je potreban institucionalni e, okvir, tu je potreban set dakle, pravila, da će se donijeti odgovarajuće odluke. Mislim da ono što radimo sada sa ovim prijedlogom to je da se nosimo sa ovom situacijom. Međutim, previše se ide u detalje, donosi se previše propisa, to je opasnost koja prijeti u ovoj fazi. Ovo nije uredba o selektivnosti, ovo je uredba o upravljanju. Jedno kada se to riješi, onda će se doći na svoje mjesto. Hvala, gospodin Romiti. E, Oui, merci. Je me... Da, hvala vam. Drago mi je što se slažemo svi zajedno, nas to je kolega, a ne poznajemo se. To mi je vrlo drago. I isto tako mi je drago i zbog toga što su članovi ovog odbora odlučili da ne žele sami donositi sve odluke, nego da to radimo zajedno i stoga sam vam ja na raspolaganju sa našim službama kako bismo imali taj odnos pun povjerenja kojeg sam ja iznio u mojim zaključcima i hvala vam još jednom. Thank you, Mr. Fisher. Thank you. Um... Hvala vam. Pa dva komentara za sada. Da vjerujem da, da je prijedlog dobar na mnogo načina u stvari. Komisija je uzela u obzir E, iznesena mišljeva, mišljenja tijekom konzultacije i nadam se da će to biti postupak i tijekom postupka suodločivanja. Znači, vrlo je pozitivno ozrače i nadam se da će i ostati tako. No, svejedno sam i malo zabrinut. Što će biti s ovim prijedlogom? Ako pogledamo sadašnje tehničke mjere, postaje jasno da im je svrha zaštititi mlađ. I, I naslov e, ovog prijedloga je izmijenjen. I još uvijek se spominju ribolovni resursi, da, ali mu se daje i ekološka komponentna. I vjerojatno će to biti kamen spoticanja tijekom narednih nekoliko godina. Hvala vam. Dobro zahvalio bih se svim stručnjacima na prezentacijama. Time smo gotovi s prvim dijelom ovog javnog saslušanja. Prolazimo na drugi dio. I sad bih predstavio gospodina Pem Fisera, član e, površnog odbora Davna vijeće za Sjeverno more. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam na pozivu da vam mogu govoriti o reviziji tehničkih mjera za očuvanje, kao što je gospodin Mato i rekao. Ovo je pomalo čudan trenutak. Ispričavam se, možete li se u ovom dijelu malo stišati? Ovo je pomalo čudan trenutak, jer kada su nas pozvali da govorimo na ovome, onda je prijedlog bio tik pred objavom, ali eto, sad smo dosta još e, konfuzni, stoga ja u mojem prezentaciji imam općenite primjedbe, a imam i specifične već primjedbe vezane uz, uz prijedlog koji će vam se predstaviti sutra. Ja predstavljam Visnet, to je nacionalna udruga organizacija proizvođača u demesalnom nizozemskom ribolovu, ali moja prezentacija je isto tako uslađena i sa e, udrugom e, pelagijskih ribara. Mi imamo kao misiju to da imamo stabilne uvjete za njih kako bi oni, dakle ribari se mogli baviti ribolovom u e, održujem uvjetima i želimo imati isto tako i najbolji povrat i najbolji povrat kojeg možemo dobro predvidjeti. Predstavnici ribolovnog sektora se bave stvarima. Imamo dakle sva pitanja vezano uz ZRP, imamo prostorno planiranje koje postaje sve važnije, zatim održivost, pitanja tržišta, to je tako sasvim dio toga, ali nemamo zaboraviti da govorimo o ribarima, tako da tu govorimo isto tako i o sigurnosti, o socijalnim i tehničkim pitanjima i inovaciji. Naša je flota vrlo raznolika po pitanju plovila. Imamo zanatski, zanatsko plovilo za e, ribolov e, kozica, krangon kangon, imamo prizrednu povlatnu mrežu sa širilicama, zatim imamo školske potegače koje imaju oznaku e, MSC, imamo i nekoliko i tradicionalnih još plovila, imamo povlačnu mrežu primjerice s električnom gredom koju trenutno uvodimo sve više više. Mi smo sastavni dio europske strukture, pa smo dio i Europeša i Europskog saveza, organizacija proizvođača i tu, se, tu ja isto tako vršim funkciju predsjednika. Govorimo o vrlo raznolikom broju i veličini plovila i ako pogledamo tehničke mjere za očuvanje, ako o njima razmišljamo, onda moramo imati na umu da se to radi o svim ovim različitim vrstama plovila i različitim veličinama plovila. Oni su najraznoliki i mogući. Ali nemojmo zaboraviti da ne govorimo samo o plovilima, govorimo i o ribarima i o njihovim obiteljima. Ono što su zakonodavce odluče utječe na sve te ljude i na njihove obitelji te na zajednice u kojima žive i to izravno. I to je ono što mi zapravo radimo. Mi radimo na tome da želimo opskrbiti tržište ribom, da želimo pružiti ribu u sve većem stanovništvu kako na području opet, tako i šire. Što se tiče Nizozemske tu se vidi da se naša flota smanjila u proteklih 25 godina, da se je kapacitet upolovio, a što se tiče ove trenutne uredbe, mislim sada možemo biti dosta iskreni što se tiče te uredbe, budući da će ona uskoro istići, ali e, ona je vrlo preskriptivna, a unatoč me nije uspjela ostvariti održivost, to je jasno. Tu se radilo o jednom zaselom stilu, o vrlo složenom dokumentu, bez pretjerivanja i o zaselom dokumentu zato što je bio predetaljni, prepreskriptivni i zato što je predviđao to da će vladati jedna mjera za a to nije ispravan pristup. Isto tako je ta uredba trebala već više godina biti zamijenjena, ovo je sada prilika da to napravimo i doista se nadam da će su zakonodavci biti uspješni zato što je ona bila kontraproduktivna. Kada govorimo o održivosti zbog tih e, propisa se sprečavao razvoj selektivnih ribolovnih alata i to se i dalje čini. Isto tako su se kažnjavale održive prakse, a odbacivanje ulova je sada učinjeno, je tada učinjeno obaveznim, a sada je zabranjeno. Što želimo za novu uredbu? Želimo da ona bude jednostavnija, da se više temelji na, da je više usmjerena na rezultatima i da bude prijatelj ribara jer ako ta uredba bude prijatelj ribara, onda e, oni mogu donijeti pravu odluku. Koji su zahtjevi za tu novu uredbu? Općenito rečeno, kao prvo, e, mora sadržavati bolje upravljanje. Mi želimo pravu regionalizaciju, a regionalizacija ne znači da postoji mini vijeće koje odlučuje o tim tehničkim mjerama. Ne. Ako je to mini vijeće, onda ćemo imati najniži zajednički nazavnih onih država koje će biti uključene u donošenje odluka. Ne. Mi želimo poticati inovatore i zbog toga želimo imati tu uredbu. A e, stvarni su e, proizvođači moraju biti povezani sa regionalnim grupama. Ne, smiju regionalne grupe odlučivati, već niti države članice, nego se tu radi o pravom sudjelovanju svih dionika. To nam je potrebno, a ti savjet, ta savjetodana vijeća su pokazala da e, im se može, da, da se može njih imati povjerenje. Protiv nekoliko godina su naši pravi partneri. U njima zajedno surađuju u civilnog društva, a i e, pripadnici industrije i oni izrađuju prave preporuke. I molim sve vas kao su zakonodavce da pročitate zaključke MEFEPO projekta. E, taj projekt je pokazao kako se može ići dalje sa projektom regionalizacije. I pozivam i sve su zakonodavce da pročitaju e, savjete gospodina Rakjersa, jer se tu može vidjeti kako se može na pravo način uključiti dionike i kako tako možemo staviti napredak. Nova odredba bi trebala e, e, zadati ograničenja, ali bi unutar tog ograničenja trebalo vaditi dosta slobode, bez preskriptivnih dijelova i bez detaljnih dijelova, zato što povećanje u detaljnim propisima dovodi do smanjenja održivosti, jer je praksa na moru i odluke koje se donose u Kormenanici uvijek e, su drugačije od onoga što mi ovdje odlučimo i kako mi ovdje razmišljamo. Vratimo se na Sjeverno more. Sjeverno more je najproduktivnije more u Europi, a možda i na svijetu. Postoji velika raznolikost ciljanih ribljih stokova, raznolikost e, načina ribolova i raznolikost zanimanja. Svi ti ribari, sva ta plovila, oni svi imaju vlastita obilježja i svi se trenutno bave povećanjem održivosti, sve pod obvezom iskrcavanja, a nova uredba o tehničkim mjerama bi trebala tome biti prilagođena. Tu se radi o mješavini i ja imam ovaj primjer iz našeg vlastnog ribolova, tu vidite da je to miješan ribolov, ali gotovo 60% od toga dolazi iz našeg ribolova limande, što je pokretač eh, ribolova u Nizozemskoj. Dosta toga dolazi i od zlato zlatopjega, ali imamo i druge vrste lista, a čouk vrste su najveća prijetnja pravilnoj provedbi e, uredbe o vezi Evo da vam dam primjer. Mi lovimo list ili manda nam je glavna vrsta, najvrijednija vrsta, ali ta vrsta je na neki način papir e, rizla, dakle papir koji je jako fleksibilan, a druge vrste e, lista su tvrde ne mogu proći kroz rupe. I stoga kako bi lovili limandu, nam mora veličina oka biti manja od 80 mm, a kako bi pustili druge vrste lista da prođu, onda ta veličina mora biti veća od 120 mm. I to je ono što mi nazivamo dilemom lista i drugih, e, to jest limande i drugih vrsta lista. Tehničke mjere bi trebale dopustiti da se ovdje unese inovacija. Trebalo bi ribanima dati slobodu da postignu maksimalnu selektivnost i to je zapravo ono što mi želimo. I trebamo isto tako prihvatiti da je odbacivanje ulova neizbježno, da će uvijek biti odbačenog ulova. Trebamo prihvatiti da ne ležu jaja. Prihvatili smo i da e, samo ženke daju mlijeko, da koji ne daju mlijeko. Dakle, moramo maksimalno stimulirati ribare kako bi se smanjio odbačen ulov. Trebamo im dati slobodu da to učine. I to u okviru jednog sustava zajedničkog upravljanja. Ja sam ponosan što sam zema zato što smo mi eh, i tu ideju eh, su upravljanja. Mi smo imali eh, jedno stanje bez ikakvih pravila i prije 25 godina smo promijenili tu situaciju i tada su vlada i industrija zajedno surađivali. I imamo i naš e, sustav za individualne prenosive kvote i doista u optimalnom obliku imamo dobro, e, dobre iskustva kroz povijest imamo visoku razinu sukladnosti, ali postoje druge probleme. Trebamo se pozabaviti sa naturom 2000 gdje će se tražiti dodatne mjere a potrebe su nam posebne tehničke mjere vezano uz ribolov i Naturu 2000. No to sve treba biti sastavni dio jedne knjige u kormilanici, jer kapetan mora znati iz te jedne knjige što mora napraviti, bilo da se radi o ribarstvenoj politici ili o Naturi 2000 ili o e, direktivi, o direktivi o pomorskoj strategiji. Isto tako, moramo dobiti povjerenje ribara. Natura 2000 je odlična e, odlična ideja, ali kad kad je prekruta. Moramo prihvatiti promjenu. Imamo isto tako e, nešto što je u potpunosti neuspješno, što je i dalje sastavni dio tehničkih mjera za očuvanje. Znam da ovdje pomalo iznosim ne, nešto možda što je neobično, ali moramo prihvatiti te stvarnosti. Ne možemo imati posebni e, način donošenja okvira, sve to treba integrirati. Ovaj trenutni prijedlog je po nama e, dobar korak u pravom smjeru. E, tabula rasa bi bila po nama bolje, ali mi znamo da, to, da je to nemoguće i tražimo sve su da ne Mm, razvodne onaj dobar posao koji su bavili. Dakle, trebali bismo imati općenite propise, ne bismo trebali imati previše e, preskriptnih dijelova ili detaljnih dijelova i trebali bi e, odlučiti da regionalizacija bude ono što po, čemu, pitanju čega ćemo ili uspjeti ili ne uspjeti. Dakle, moj apel su zakonodavcima je da uključimo dionike kroz savjetodavna vijeća i da to bude obavezno sve do samog kraja, a da istotno ostavimo dovoljno manevarskog prostora. U međuvremenu e, potrebna nam je ex ante omnibus uredba zato što će se ova nova pravila početi primjenjivati tek 2020. godine, a od danas pa do 2020. godine imat ćemo provedbu obveze iskrcavanja što će trenutni set pravila sprečavati. I stoga moramo dati e, prostor ribarima da eksperimentiraju, da povećaju svoju selektivnost, a to moramo napraviti prije dakle, te godine. I sada što se tiče vremenskog okvira, mi živimo u kući koja se još trenutno, izgra, se trenutno gradi, zato što se obveza iskrcavanja trenutno provodi, a nova odredba će postati, će doći na snagu tek 2020. godine, što znači da mi moramo nastaviti sa inovacijom. E, ona povezanost sa obvezom iskrcavanja je ta da ne bismo trebali pomiješati e, pelagijski i demersalni ribolov. Čuli smo da od prvog prvog demes, provedba demes, u demesanu libolovu ne ide glatko u nizemskoj. E, mislimo da se ide prebrzo kako bi se provelo u skladu sa člankom 15. E, I mislimo da ćemo 2019. godine imati veliki problem zato što je ovo pitanje, ovaj problem sa takozvanim čokvrstama trenutno pocijenjeno. I isto tako imamo velike probleme sa e, nadzorom na moru, sa kontrolom Trenutna situacija je jasna. E, nadzorne službe su na moru, a imamo eksplozivnu situaciju između njih i, iz inspektora, primjerice u Nizozemskoj, a mi to ne želimo zato što bismo se mogli vratiti na ono stanje iz 80-ih kada nije bilo nikakvih pravila, mi to ne želimo i ekonomske posljedice još su veće nego što smo mi to predvidjeli. Imaćemo ovdje u ovom domu okrugli stol 5. E, travnja gdje će e, ekonomski znanstvenici e, predstaviti svoje zaključke. Hvala vam lijepa i mi se veselimo suradnji s vama kako bi ove nove tehničke mjere postale uspjeh. Hvala. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. Prije nego što pređemo na posljednjeg govornika, htio bih pozdraviti naše kolegu, gospodina Vandalena. Ako sam dobro shvatio, vi ste, pozvani kao, vi ste pozvali goste iz Nizozemske na naš odbor i nadam se da će vam se ovaj sas, da će vam ovaj biti informativan i drago nam je što ste ovdje. Sada vrijeme da pređemo na posljednog govornika, to je profesor Alen Soldo. On je zamjenik rektora za znanost i međunarodnu suradnju pri Splitskom sveučilištu hrvatske Izvolite. Uh, today... Hvala lijepa. Mnogi od prethodnih govornika su već rekli nešto što sam htio spomenuti. Ja ću se pozabaviti nekim detaljima koji se bave, koji se e, osnivaju na nekim e, općim e, mjerama za koje su u početku krive i to stvara dakle i novu, nove pogreške. Dolazim s područja Jadranskog mora, ono je jako različito, imamo sjeverni dio je prosječna dubina 20 metara, potom srednji dio dvije dubine do 200 metara i na jugu, dakle, prosječno duboko 1200 metara i nemoguće je imati, dakle, jednake propise za cijelo ovo područje. I prije je rečeno da je regionalizacija važna i u budućnosti će vjerojatno ovo uzimati u obzir Međutim, kada se govori dakle, o regionalizaciji, često se govori o GFCM zonama, dakle ribolovnim zonama, one su jako velike i e, tu vrstu regionalizacije ne možemo primjenjivati na ovako velika područja. Dakle, lokalna pravila bi trebala vrijediti za lokalna područja. I još jednom koji je to problem na sredozemlju, e, tu ću reći nekoliko riječi o floti koja tu operira. Ne vodim računa o zoni od 12 nautičkih milja, to je jako važna zona, to stoji u čitavom nizu propisa, dakle zemlje članice bi trebale dati preferencijalni pristup malim ribolovcima, dakle toj zoni to je jako važno zato što mnogi koriste jako mala plovila i ta plovila ne mogu izaći iz ove zone od 12 nautičkih milja kao što veća plovila mogu. Međutim, problem je što se sva jednaka pravila primjenjuju dakle, za, tu, za to područje i za one na otvorenom moru. Idem sada nešto više u detalje, dakle, što nije u redu, ne samo od strane ribolovaca, već i od strane samih znanstvenika. Na primjer, poznata je klasifikacija ribolovnog eh, alata, imamo dakle potegače, to se tiče, to, to obuhvaća čitav niz ribolovnog alata, dakle to su mreže koje vuku jedan ili dva e, broda, to može biti, e, to se može raditi na dnu mora, potom imamo različite tipove koče, pridnene sa širlicama i tako dalje, potom je tu još jedna kategorija, to su dakle potegače, one mogu biti, one mogu služiti dakle za okupljanje ribe, to, se, to su također brodovi vuku tu vrstu mreža ili se ona postavlja sa kopna. Imamo dakle konop koji dakle vuče ove mreže. Tu imamo jasnu, jasno razlikovanje ovih dvaju kategorija i ovdje kod potegača imamo dakle dvije vrste mreža. Međutim, problem je što u postojećoj uredbi ove dvije mreže su izjednačene. Dakle, povlačni alati obuhvaćaju sav dakle ribolovni alat bilo da bez obzira na e, dakle način na koji se ovo ona koristi i to uključuje dakle povlačne mreže, koče, plivarice. Dakle, u ovoj uredbi ove su dvije kategorije izjednačene. Dakle, riječ je o jednakim mrežama zato što su trolmec koče, dakle, jed, izjednačene sa plivaricama i sa potegačama. I koje su posljedice toga? Što se tiče mm, definicija, dakle, važnije su posljedice ovakvih odluka. Dakle, jednako pravilo koje se tiče koča, tiče se i mreža potegača. Imamo značaj minimalne udaljenosti za upotrebu ovog ribolovnog alata, stoji da se koče, da, se zabranjuju dakle u području 3 nautičke milje od obale ili 50 metara od izobate, dakle gdje se dubina može dostići i u, u užem e, području. Dakle, to dakako vrijedi za koče, ali ne može vrijediti za mreže potegače. Tako, pogledate ovu sliku gdje beach sense, dakle potegače, zato što se one bacaju sa kopna. Međutim, zbog upotrebe ovog pravila, one sada moraju biti izmišljene tri nautičke milje od kopna i to je sada problem, zato što to onda, te mreže koje se koriste na toj udeljenosti ne mogu biti, ne mogu se smatrati mrežama potegačama. Dakle, one više ne postoje. I što je posljedica ove situacije? Pa, E, mnoge od ovih potegača su se koncentrirale na važne sredozemne vrste, dakle imamo gavun, salpu, ciple, očade, igle i tako dalje. Međutim, zbog ovog, e, zbog činjenice da se one ne smiju više koristiti, onda su se ribolovci koncentrirali na druge e, vrste, imamo ovdje jastoge, imamo dakle oslića, imamo ciple, to su ribe koje se već jako love I opet se ribolovci, dakle, mi ih silimo da se oni fokusiraju na ove vrste koje se već pretjerano izlovljuju. Potom imamo još jedan, jedan detalj, dakle, zakružujuće mreže, oko mora biti veličine 14 mm, to se dakle e, tiče mreža na koje se koncentriraju na inčune i na sardine, ali što sa drugim vrstama koje su manje i onda imamo pravilo o korištenju stajačica koje bi se trebale zabraniti 300 metara od e, kopna ili dakle u e, velikim dubinama one se ne bi smjele puštati odnosno ne bi se njima smjela loviti na dubini koja, nije, koja je e, manja od 70% njihove općenite dužine i to općenito pravilo dovodi upravo do ovoga što sam sada rekao, neke vrste se uopće više ne love, dakle gavuni, njih se hvatalo dakle ovim potegačama, odnosno plivaricama, ali upravo što se sada ovo odnosi na sve ove vrste mreža, ova e, vrsta se gotovo više i ne hvata potom onda povećavamo ribolovni napor zato što imamo brodove koji imaju ove mreže, moraju nešto poduzeti i oni se dakle fokusiraju na sardine i na inčune koji se već pretjerano izlovljavaju. I upravo zbog ove uredbe koja se tiče dubine, ribolovci treba imati nekoliko različitih dimenzija mreža na, na palubi, a to je gotovo nemoguće, zato što naročito ove mala plovila ne mogu nositi dvije različite mreže na palubi također na nekim dubinama je kočaranje nemoguće. Na primjer, na sjeveru Jadranskog mora, to sam već istaknuo, dakle tamo je dubina 25 metara. Što se tiče uredbe, najveća dimenzija ove mreže bi treba biti 140 sa 35 metara, međutim ako koristite plovilo 15 metara, minimalna veličina dakle ove mreže koju možete zapravo koristiti je mnogo veća od toga, one 225 5 metara sa 56 metara. Dakle, to nije moguće, odnosno zabranjeno je na tim eh, <laughs> dubinama. Ne vodi se računa, dakle, velika razlika u, u flotama. Ukoliko govorimo o intenzitetu, onda možemo napraviti razliku između industrijskog i malog ribolova, odnosno tradicionalnog ribolova. On, to je tradicionalni e, ribolov, dakle se odnosi na domaćinstva koja raspolažu skromnim sredstvima, energijom, dakle riječ je o malom ribolovu koji se, kojim se hvata riba za konzumaciju. Koje su prednosti tog malog ribolova, odnosno tradicionalnog načina? Tu su niži troškovi održavanja, niža potrošnja goriva, dakle putovanja su kraća, potom manje ekološki e, utjecaj. Dakle, oni imaju utjecaj, ali nije, ne može se sporediti sa onom industrijskog ribolova. Potom tu su velike mogućnosti zapošljavanja, zato što je riječ o vrlo intenzivnom načinu ribolova. Tu se koristi više ljudi nego što je to slučaj sa drugom vrstom ribolova. Potom tu je prilagodljivost, dakle može se tijekom sezone prelazite s jednog ribolovnog alata na drugi, to je dosta isplativo za sve ove ribolovce i tu su niži troškovi gradnje. Dakle, to je jasno za gradnju manjeg broda se troše manje sredstava nego za gradnju velikog broda. Te, kada je riječ o manjim plovilima, to je korištenje um, pristupačnije tehnologije, dakle oni ne ulažu tolika sredstva kao i velike ribolovci. Što se tiče e, situacije na e, sredozemlju, htio bih vas uputiti na ove podatke, dakle 85% ukupno, ukupne flote na Mediteranu čine dakle upravo ovi tradicionalni ribolovci, mali ribolovci. I to je jedna od jako dobro poznatih e, tablica koja pokazuje razliku između industrijskog i malog ribolova. Dakle, na svjetskoj razini vidimo da mali ribolov zapošljava jako puno ribolovaca u odnosu na velika plovila. Oni hvataju nešto manje ribe, ali kapitalni troškovi dakle svakog radnog mjesta su daleko, daleko niži za manji ribolov nego što je to slučaj sa industrijskim ribolovom. Također vidi, možete vidjeti kakva, kakav je utjecaj na razinu zaposlenosti sa svakim milijunom eura koji se investira dakle u ovaj ribolov, te koje količine ribe koje se uništava dakle sa ovom vrstom izlova, dakle vidimo da gotovo ni nema ove štete u odnosu na velike brodove. Kao što su prethodni kolege rekli trebaju se izraditi posebni propisi dakle za tradicionalni mali ribolov i trebaju se uzeti u obzir dakle postojeće razlike kada se govori o općim pravilima i onda bi se ta pravila napravila na puno učinkoviti način. Hvala vam na pažnje. Uh, to je bilo vrlo interesantno. Hvala vam to e, pitanje, imate li pitanje? Gospodine Mato, izvolite. Dobro. Zahvalio bih e, obojici govornica. Naravno, ja sam se morao javiti za riječ. Eto, opisana je sada specifična situacija. Govorili smo o ribarstvu malih razmjera na Jadranu i Jasno je, mi se slažemo glede toga kakva je sadašnja situacija. Mogla bi biti bolja. Da. Ali slažemo se i također oko toga što se tiče ciljeva ove uredbe. Jasno je, ne slažemo se oko svega. Nije jednostavno donijeti uredbu koja će učinkovito pokriti cijelo ovo područje o kojem se radi. Znači da bih se vratio na ono što sam uvodno rekao. Potrebna nam je uredba koja funkcionira, mora biti jednostavnija i ponovit ću što je neko ranije već rekao, moramo biti prijatelji ribara. Mi nismo stručnjaci, mi moramo pružati alate, moramo stvoriti preduvjete, možemo možda pružiti savjete glede alata i sličnog, ali moramo uključiti ribare same. E, ne smijemo im prijetiti ili kažnjavati ih sankcijama. E, trebamo stvoriti uvjete da ovi, kako bi ovi propisi funkcionirali, kako bi ih bilo jednostavno primijeniti, kako bi se time postigli e, željeni rezultati. Ja vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Mi ćemo pažljivo raditi na tome. E, moj klub zastupnika će naravno intenzivno pratiti razvoj ovog pitanja, e, surađivat ćemo sa sektorom i uzet ćemo u obzir da postoje različite okolnosti u različitim zemljama članicama. Ne može reći da je sve isto kad nije. Potreba nam je okvir e, koji je primjenjiv e, na cjelokupno područje i onda ćemo nastaviti odatle. Ali jasno je da je regionalizacija potrebna komponenta u novoj zajedničkoj ribarstvenoj politici. Hvala. E, još komentar, ne, gospođa Tomašić. Hvala lijepa. Ja ću vrlo kratko. E, razlog zašto sam ja u odboru za ribarstvo je ja sam iz Hrvatske sa otoka Korčule i znam kako kako te uredbe pogađaju ribare, pogotovo oni koji žive od toga. E, znam koja im je nepravda nanešena i dok, zato jesam u ovom odboru i nadam se doista da ćemo napraviti uredbu da ne bude one size fits all, nego, nego da bude, kako sam već rekla, win-win situation i za ribare i za riblje štokove, a da i, i, i razveselimo i našu komisiju. Hvala lijepa. Thank you very much. Uh... Hvala. A gospodine Kun, izvolite. i intenzivno smo razgovarali ili slušali o priobalnom e, ribolovu, pa bi bilo interesantno čuti stručnjaka iz Hrvatske o, o, o ribolovu malih razmjera i, i, kako je to povezano s turizmom i, i, e, autentičnost turističke regije. Ovo je, ovo je Ovo je najstarija gospodarska grana vjerojatno u, području kako bi se ljudi hranili i, i kako lovi tribu na tradicionalan način. To, bi, to bismo nekako trebali uzeti u obzir. Imali podataka o tome kako to utječe na BDP tamo u pozitivnom smjeru pretpostavljam. Thank you, Mr. Kuhn. Hvala gospodine Kuhn. Vratimo se onda stručnjacima. Profesor Sol. Uh, thank you. Um, I can answer on the, I think, both. Pa mogu odgovoriti na oba pitanja. Prvo ovo pitanje, možda komentar prije svega E, svi smo suočeni s istom obvezom, znači kako ostvariti održivo ribarstvo, ali kako? Kako to postići? Ja smatram da sadašnje mjere nisu adekvatne i da nećemo postići taj cilj, potrebna svi su lokalni propisi e, koji se primjenjuju lokalno. I na taj način ćemo brže postiče drživo ribarstvo. Glede drugog pitanja, e, povezanost s turizmom i, i ribolov malih razmjera, pa je, to je nešto jedinstveno. Turizam e, potječe u stvari odatle. Erik Boskar e, svaka, na svakoj razglednici skoro vidite jednog ribara i, i i svak ko je bio u Hrvatskoj kaže kako je divna obala i, i uvijek komentiraju ljudi koju su ribu jeli i svježa riba koja se ulovi na taj način od lokalnih ribara se odmah prodaje na lokalnim e, tržnicama, u lokalnim ribarnicama i, i, i to je važna okosnica našeg turizma i, i, i to radimo zajedno s lokalnim ribarima i tu se radi o u stvari o 80, više od 80% cijele naše ribarske flote. Znači, ovi propisi i kako utječu na njihovu situaciju. Ozbiljno ih to pogađa i problem je taj što, što ti propisi, te uredbe nisu dobre. Čak su i, i, pogrešne u neko, više aspekata. I to utječe negativno na e, ribarstvo, ali i na turizam. Na otocima e, je turizam i, i turizam i ribarstvo su jedine gospodarske grane koje postoje na otocima. Hvala, gospodine um, e, Hvala. Mm, pa naši ribari ne razlikuju u biti između ribolova malih razmjera i velikih razmjera ili iz industrijskog e, ribolova Mm, možda se radi o ribarima koji imaju dosta malo plovilo, ali je preveliko da bi ga se tako kategoriziralo. Oni su u stvari bave tradicionalnim ribolovom, ali imaju prevelik brod da bi, da bi mogli biti u toj kategoriji. Moramo sagledati situaciju na cjelovit način, jer može se raditi o nekolicini ribara koji imaju veliko plovilo, do 18 metara mogu i tekako e, utjecati i dati veliki doprinos svojoj lokalnoj ribarskoj zajednici. Znači ako sagledamo učinak svih ovih mjera moramo e, sagledati učinak kakav je na sve vrste ribarstva i e, to su i prezentacije pokazale da propisi moraju biti prilagođeni regiji i to je stvarni test regionalizacije e, nove zajedničke e, ribarstvene politike. E, osim iz povrhove ovog odbacivanja ulova. Ali hoće li, hoće li se u ovom pogledu uspjeti za sve na adekvatan način? To je veliki izazov su zakonodavaca. Hvala vama. Ima li komisija nešto za reći za kraj? Pa dobro, imamo nekoliko stvari. Ovo je bilo jako korisno. Eto, dobili smo nekoliko mišljenja o našem prijedlogu. Ja ću komentirati dvije, tri stvari. U prvom dijelu sam čuo e, da je navodno čak i ovaj prijedlog pre preskriptivan što se tiče tehničkih mjera i, i rečeno je kako bismo trebali u stvari preskočiti sve ovo, da moramo imati povjerenja u sektor, no mi smo vodili raspravu o ovome sa zemljama članicama, s branšom, sa sektorom, s ribarima i saslušali smo vas i, i vi ne predlažete potpuno ukidanje svih ovih propisa, nego pokušavamo naći neku prikladnu ravnotežu, e, pokušamo naći konsenzus, e, zato ne, ne razmišljamo o potpuno izmjeni tehničkih mjera. Razmišljali smo o tome i uzeli to u obzir u, u procjeni učinka i Tamo se pokazalo da bi rizici takvog rješenja, ako bi potpuno ukinuli tehničke mjere, da bi ti rizici bili preveliki. Još nešto. To nas je pomalo iznenadilo. Jedan od stručnjaka je rekao da se protivi specifičnih ciljeva glede elemenata koji imaju veze s ekosustavom pa u prijedlogu ima prostora za, za fleksibilnost i za postavljanje ciljeva na odgovarajućoj razini. No, također moramo imati parametre e, prema kojima bismo mogli mjeriti uspjeh. A uspjeh možemo mjeriti samo ako imamo jasne ciljeve. Zato su potrebni ciljevi. Ciljevi su vrlo jasni glede postotaka, udjela, E, znači neželjeni ulov, e, zaštita mlađi i tako dalje, ali imamo ciljeve i, i, e, i glede ekosustava bez nekih brojki. Ali moramo moramo imati pristup što se tiče upravljanja koji se temelji na ekosustavu kako, kako bismo ga zaštitili i očuvali. E, znači, ako postavimo ciljeve, potrebno je imati ciljeve e, koji su prilagođeni pristupu koji se temelji na zaštiti ekosustava. I za kraj još e, razumijem zašto su mnogi kritizirali sredozemnu uredbu pa u prijedlogu vidite da smo mi pokušali uzeti u obzir e, zastarjelost baš tih mjera. Ali, za razliku od tehničkih mjera za Atlantik, za Sjeverno more i za Baltičko more, kad mi usvojimo ovu uredbu, ćemo moći ukinuti neke mjere, ali sredozemna uredba će ostati jer je to kombinacija s jedne strane upravnih mjera, kao na primjer raz, e, razvijanje upravnih planova, europskih i regionalnih i tehničkih mjera i nadamo se da će tehničke mjere e, se moći ugraditi u ovu uredbu i onda će ih se moći regionalizirati dok su upravne komponente sredozemne uredbe njih ćemo ostaviti na miru, nadam se i na taj način ćemo uzeti u obzir e, tu zabrimtost koju je gospodin Soldo izrazio. Hvala vama, to je bilo vrlo interesantno. Time je gotovo današnje javno saslušanje. Hvala vam što ste došli. Zahvalio bih se svim stručnjacima na njihovim e, prilozima. E, hvala vam na vašem znanju i sad vam želim ugodan ostatak večeri.